sjednica je se ponovno nastavlja. Dame i gospodo, ovdje imamo zapisnik s jučerašnje sjednice plenarnog saziva koji je usvojen imamo li bilo kakvih eh, primjedbi ili prigovora nemamo prema